Good afternoon, Evo, ponovno dobar dan, dame i gospodo. Sad je debelo prošlo tri sata i nadam se da će se članovi odbora pojaviti uskoro, jer mi smo kasnili sa prijepodnevnim eh, našim sastankom, tako to je vjerojatno razlog zašto sada eh, dobar dio članova još nije stigao. Ali predlažem da krenemo sa sljedećom točkom dnevnog reda. To je eh, jedna studija koja je izrađena na zahtjev eh, političkog odjela B, a riječ je o studiju o korištenju i primjeni javno-privatnog partnerstva u kohezijskoj politici. Dakle, detaljni, detaljne odredbe o javno-privatnom partnerstvu uvedene su i predstavljene su unutar kohezijske politike, unutar dakle legislativnog okvira za kohezijsku politiku za razdoblje od 2014. do 2020. I postoji sve veće zanimanje za boljim razumijevanjem te kombinacije privatnih i javnih resursa. U Europi većina javno-privatnih projekata cilja i dakle usmjerena je prema transportnom sektoru, posebno cestovnom prometu, tako da su neki nalazi ove studije vrlo relevantni za naš e, izvješće o implementaciji održivog e, transporta. E, dokument će kasnije predstaviti Dakle, naš izvjestitelj, naravno gospodin Novakov je ovdje s nama u prostoriji. A samu studiju će nam e, prezentirati voditeljica projekta istraživanja, gospođa Laura Del Ponte, iz Centra za industrijske studije u Milanu, koji sada dajem riječ u nadi da će se naši članovi uskoro okupiti. Hvala lijepo, hvala vam na ovom uvodu i dobar dan svima. Moram reći da sam vrlo, vrlo sretna što sam danas ovdje s vama kako bih vam predstavila e, rezultate i nalaze ove studije o javno-privatnom partnerstvu u i kohezijskoj politici. Dakle, to je zapravo rezultat jednog vrlo temeljitog pa, posla i rada koje nam daje rezultate implementacije inače se rezultat je kombinacije različitih sredstava i metoda za izradu studije. Dakle, tu imamo i različite studije pojedinih slučajeva kao intervjue i naravno teorijski input u tu studiju. Što je javno-privatno partnerstvo? To je dugoročni ugovor između javnog i privatne strane koji uglavnom ovisi o specifičnoj konfiguraciji odnosa tih dviju strana, dakle javnog i privatnog sektora. Istina je da su javno-privatna partnerstva neka vrsta zapravo jednog kišobrana, krovnog termina iz, unutar kojeg se skriva čitav niz različitih specifičnih oblika takvih partnerstava koji se sežu od e, e, outsourcinga nekih djelatnosti do kompletnog usluge i kompletne djelatnosti. Naravno, postoje i vrlo specifični definicije tog partnerstva koje primjenjuju koje primjenjuje Centar za ekspertizu Europske unije i smatra da je minimalni zahtjev za takav ugovor integrirani konstrukcijskih i samih operativnih, strukturnih dakle i operativnih aspekata. Što se tiče samog, same strukture takvog jednog ugovora, oni su različiti. Prvo imamo dugoročne ugovore o dugoročnom partnerstvu koji idu na 20 do 30 godina. Zatim imamo ugovore koji se baziraju na uspješnost, što znači da je za njih rezultat uspješnosti ishod tog ugovora i ugovornog posla bitan za razliku od ulaznih informacija. Zatim imamo javno-privatne ugovore koji se odnose na alokaciju rizika, znači gleda se koja je s koje pozicije će se bolje upravljati. Zatim imamo skalu, skaliranje i kompleksnu složenost, to je još jedna vrlo karakteristična stvar i to je vrlo bitno za različite faze svakog projektnog ciklusa. Na kraju imamo zadnje elemente, to je vrijednost za novce i fiskalni tretman koji nam govore o odluci da se uopće uđe u takav javno-privatno partnerstvo. Dakle, vrijednost za novce apsolutno minimalizira sve troškove cijelo projekta. Javne vlasti obično traže, od njih se jasno traži da uvijek od svih razmatranja kome će dodijeliti posao i s kim će sklopiti ugovor, e, razmišljaju o tome koja je vrijednost se dobiva za novce koje se investiraju javne. Prema pravilima Eurostata, ako se neki uvjeti moraju primijeniti, onda je moguće skinuti javne troškove, dakle sa bilance i dugovnog stanja javnih financija dio novca koji je investiran u privatno javno partnerstvo. Koji su potencijalne koristi i rizici javno-privatnog partnerstva? Moram reći da su to vrlo kontroverzni ugovori i sporni su kako na političkoj razini, tako i na akademsko-teorijskoj. Istina je da nema zapravo jednog zaključnog i apsolutnog dokaza koji bi rekao da je ukupno pristup javno-privatnog partnerstva uvijek 100% bolji ili uspješniji u svom rezultatu od isključivo privatnog ili isključivo javnog. Ovaj pristup javno-privatnog uključuje da se sa privatnim investicijama zapravo smanji rizik i da se de facto kompletna uspješnost privatnog sektora na njih prebaci dio rizika na privatni sektor, a osim toga da se njihova učinkovitost prebaci u javni sektor. Zatim, imamo naravno i veliki rizik od rizici se prebacuju, kao što smo rekli, smanjuju se troškovi upravljanja i koristi se u većoj mjeri inovacije privatnog sektora. Ali postoje rizici, a to je veći trošak financiranja, više veći trošak transakcija, oportunističko ponašanje vrlo često i na kraju gubitak transparentnosti i odgovornosti. Koji su glavne crte svih i koje su glavna obilježja tržišta za javno-privatno partnerstvo u Europi. Mi znamo da je to nakon velike krize od 2007. postao jedan, jedan trend stagnacije i povlačenja. Međutim, Velika Britanija je sasvim sigurno najveći, najveće tržište za javno-privatna partnerstva do sada u Europi, ali i u svijetu. Prema njihovom volumenu su do sada imali 35% ukupnog svih javno-privatnih partnerstava do 2015. kod nas. Zatim nakon toga Francuska, Španjolska, Portugal, Njemačka i Grčka. što se tiče sektora na kojima cvatu javno-privatna partnerstva, to je najjači sektor je transport. Tamo smo imali 56% svih projekata koji su se određivali su išli kroz javno-privatno partnerstvo. A što se tiče sadašnjeg trenda, vidimo da se smanjuje interes za velike megaprojekte, ali se u novije vrijeme sve više pojavljuje trend da se financiraju kroz javno-privatno partnerstvo mali projekti, pogotovo na području energetske učinkovitosti. Što je zapravo pokretalo i motiviralo primjenu javno-privatnog partnerstva u legislativnom procesu kohezijske politike. To je bila ona potreba da se pozabavimo manjcima u infrastrukturi u kontekstu sve manjih javnih proračuna. Dakle, argument, razlog za primjenjenje tih partnerstava se zapravo bazirao na tome da imamo bolje financiranje, više standarde, jače ljudske resurse, učinkovitost i, orijentiranost na rezultate. U početku je kombinacija resursa koji su unutar javno-privatnog partnerstava su bili recimo primjerice velikih e, zračna luka u Lisabonu i sličnih projekti. To je bilo zatim od 2007. do 2013. u tom programu financiranja smo imali puno jasnije i artikuliranije ciljeve onih nekadašnjih okvira od, zakonskog o tome kako će biti financirani ti projekti. A u sadašnjem trenutnom programskom razdoblju su uključene i posebne specifične odredbe koje se odnose isključivo na financiranje javno-privatnog partnerstva. To je ono što je u prošlosti zapravo i ograničavalo veće korištenje takvog partnerstva u kohezijskoj politici. Naime, zakonodavac je vidio kako bi se omogućilo korištenje sredstava iz europskih strateških investicijskih fondova, treba jasno pojačati i operativne programe PPP-a, olakšati to je financiranje, ali uzeti u obzir specifičnosti tog partnerstva. Prema tome, uredba o zajedničkim odredbama sada omogućava veću fleksibilnost između samog postupka javne nabave i dodjele projekta u okviru tih partnerstava, dakle potpisa ugovora o javno-privatnom partnerstvu. I kako su do sada ta javno-privatna korištena u kohezijskoj? Do sada se to bilo manje više sporadično, nije bilo sustavnog razmišljanja. U početku se uglavnom vezivalo za samo ogromne projekte infrastrukturne, primjerice u Španjolskoj i Francuskoj, a osim toga u, naj, u novije vrijeme se tek počelo koristiti različite financijske instrumente za takve partnerstva. Tako korištenje financijskih instrumenata jasno dovodi i do veće količine miješanih projekata. Vidimo da nema zapravo poveznice između razine razvoja samog tržišta javno-privatnih partnerstava i korištenja stope ili omjera korištenja javno-privatnog partnerstva u kohezijskoj politici. Naravno, trebalo bi biti tih e, usklađenosti između sektora u kojima se prioritetno koriste javno-privatne partnerstva na nacionalnoj razini kao i um, razine prioriteta među operativnim programima. Što se tiče trenutnog programskog razdoblja, vidimo da nema za sada posebnih odredaba koje bi specifično određivale način financiranja javno-privatnog partnerstva iz strukturno-investicijskih fondova i koje podatke uopće imamo. Zapravo jako malo što nas ograničava i što nam je bio problem i u izradi studija. Nemamo centralizirani depozitorij tih podataka koji bi nam pokazali kako se kohezijska politika koristi recimo i kako njoj koriste operativni programi javno-privatnog partnerstva. Podace koje imamo se uglavnom odnose za, na velike projekte koji su implementirani u razdoblju programskom i financijskom od 2007. do 2013. Međutim, ono što je još važnije što nam podaci govore, korištenje javno-privatnog partnerstva u kohezijskoj politici je i dalje vrlo ograničeno. Od gotovo tisuću velikih projekata je samo 27 klasificirano kao javno-privatno partnerstvo. Podaci isto tako pokazuju da dominiraju transportni projekti u transportu i prometu što se tiče njihovog volumena a podaci pokazuju i da su iskustva sa miješanim e, javno-privatnim projektima zapravo ograničen na neke zemlje. Grčka, Španjolska, Portugal i Francuska. Koje pouke možemo izvući iz implementacije tih miješanih e, projekata javno-privatnog partnerstva? Postoje dva ključna, dvije ključne zapravo pokretača kod odabira tih e, projekata potreba da se zapravo nadopune javne financije sa privatnim sektorom i da se prenese dio rizika. Vidimo da su fiskalna razmišljanja i nedostatak javnih financija i sredstava za javnim proračunima zapravo ključni pokretač. U prošlosti se, su se resursi iz e, kohezijskih fondova i fonda za razvoj, ruralni razvoj, regionalni razvoj koristili limitirano za javno-privatna partnerstva, ali nema zapravo dokaza da je veća primjena javno-privatnih partnerstava dovela do većeg apsorbiranja sredstava iz europskih fondova. Upravo suprotno, vidjeli smo da što je kompleksniji model javno-privatnog partnerstva, to je zapravo i manje bilo povlačenje europskih sredstava. Generalno su većina tih projekata završena u okviru rokova i u okviru predviđenog proračuna, ali koje možemo još pouke na dugoročno izvući. Uglavnom projekti koji su u početku se smatrali uspješnim javno-privatnim partnerstvima, dugoročno gledano mogu imati negativne financijske implikacije. To je recimo bio slučaj za Lisabonski most tada, gdje smo imali zapravo vrlo negativne posljedice izgradnje u javno-privatnom partnerstvu. Kombinacija javno-privatnog partnerstva i kohezijske politike može biti uzajamno korisna. Primjerice, korištenje resursa te politike mogu osigurati da se ispunjaju viši ekološki standardi ili da se socijalne posljedice bolje amortiziraju unutar tih operacija javno-privatnog partnerstva a miješani projekti, miješani takvi javno-privatni, su ključni zato što je kod njih puno veća količina preuzimanja obveze od strane privatnog sektora. E, naravno, za koordinaciju tog ciklusa projekata je bitno smanjiti rizik neuravnoteženog izvedbe performance. A primjerice, za izgradnju e, jednog grčkog aerodroma, atenskog, morali su osigurati i jednu cestu koja je imala veliki kapacitet da bude izgrađena i da dođe do aerodroma prije nego što on biva otvoren. Zatim, ista stvar je bila kod širokopojasnog širokopojasnog interneta u Engleskoj u nekoliko zajedničkih projekata su morali jako puno eksante uvjeta ispuniti da mogu takvu mrežu pustiti u pogon. Prema tome tu smo vidjeli recimo i kod u je također bio jedan vrlo zanimljiv projekt gdje je ugovor o javno-privatnom partnerstvu morao biti otkazan zato jer nije bilo političke podrške, a i puno je grešaka napravljeno tijekom faze projektiranja. što su europske institucije i zemlje članice učinile kako bi podržale sve veći broj, sve veće korištenje javno-privatnih partnerstava u kohezijskoj politici. Europska investicijska banka je odigrala ključnu ulogu promoviranju takvih partnerstava generalno uzevši. Ona je svoju podršku upućivala kroz dva glavna kanala. Prvo je dala čitav niz financijskih instrumenata koji mogu olakšati financiranje samih takvih projekata stvarajući puno povoljnije okolnosti za privatne investitore i one koji su pružatelji usluga. Tu su, to uključuje recimo Jaspers i sve ostale druge projekte i financijske instrumente. Zatim e, pružaju i savjetodavne usluge i pogotovo preko Europskog centra za ekspertizu. I što se pogotovo odrazilo kod ovih miješanih oblika, stopljenih oblika novijeg projekata iz javno-privatnog partnerstva. Međutim, ta kombinacija europskih strukturnih fondova i investicijskih fondova je bila, uglavnom su bila oni fondovi iz kojih su se sufinancirali takvi projekti. Jedan izuzetak je bila Grčka gdje su operativni programi sa drugih strana um, financirani. Posebno aktivni u promoviranju, promoviranju tih projekata su bili Poljska i Hrvatska. Što se može poboljšati? Prvo se mora naglasiti da su javno-privatna partnerstva jedna od mogućih opcija u politikama javnog financiranja, a izbor same nabavke procesa nadmetana javnog kod javno-privatnog partnerstva e, treba se naravno bazirati uvijek na razmatranju koja se vrijednost dobiva za koji novac i više nego, na, nego sa aspekta kratkoročnih fiskalnih koristi Zatim, odabir projekata treba se bolje uklopiti u kompletne razvojne planove javne i treba naravno uzeti u obzir sve one projekte koji su trenutno u fazi pripreme. Zatim, javna rasprava o prednostima korištenja javnog privatnog partnerstva u kontekstu kohezijske politike još uvijek je nešto o čemu se ne zna dovoljno i treba se sustavno procijeniti svaki takav projekt. I na kraju potrebno je investirati u sve veću ekspertizu u javnoj administraciji kako na regionalnoj tako i na lokalnoj razini. S time bih završila svoju prezentaciju i stojim vam na raspolaganju za sva vaša eventualna pitanja. Hvala. Uh, Hvala vam na ovom zanimljivom izlaganju, a sada ćemo poslušati pitanja članova odbora regiji. Ima li nekih pitanja? Tko zapravo želi krenuti? Među nama? Ladies first, as usual. Dame prvo, kao inače gospođa Damato. Hvala vam. Ispričavam se što drugi kolege nisu prisutni. Moje pitanje je sljedeće. Razgovarali smo o velikim projektima, a primjeri malih projekata, primjeri projekata s malim i srednjim poduzećima koji su doprinijeli svemu tome, okoliko radnih mjesta se tu radi? Imate li neke podatke o tome? Ne, ne. Vidim da mi naznačujete da nemate nikakvih podataka o tome, ali to je nešto što bi trebalo biti što bi bilo važno, što bi bilo dobro znati. E, primjerice za ciljeve za okoliš, postoje li tu i neki projekti vezani uz okoliš? Imamo li tu neke industrijske lokacije koji su sada ponovno dobili na većoj važnosti? Dakle, zanima me taj broj radnih mjesta, ti parametri i možete li nam nešto reći o zaštiti okoliša? Hvala vam. Hvala vam, gospodin Novakov. Izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. Kao prvo želim zahvaliti gospođi Del Ponte na prezentaciji. Ova tema je izuzetno važna, iako to naravno ne možemo procijeniti prema broju prisutnih u Dorani, ali ipak ja znam da su javno-privatna partnerstva i dalje jedan od ključnih mogućnosti za lokalna tijela vlasti, za nacionalna tijela vlasti, da osiguraju dostatnu razinu ulaganja za njima važne projekte. Mislim da je pred nama velika zadaća, sada kad imamo ovu studiju, a to je da tu studiju pretočimo u razumljiv jezik, da to bude jasno svim građanima ili barem onima koji su zaduženi za razvoj projekata u pojedinim državama članicama, da razumiju kako mogu prikupiti najbolje prakse, kako mogu naučiti nešto eh, iz zaključaka iz ovog dokumenta. I mislim da je to zadaća članova našeg odbora. Zato što je na nama da objasnimo kako Europska unija funkcionira i kako mogu privući privatne ulagače, a dobiti sudobnu podršku od strane Europske unije koliko god imali mnogo financijskih sredstava sa te javne strane, uvijek će privatna sredstva biti mnogo veća i stoga moramo naći neki način da ih e, privučemo sa tim e, istim načelima. Junckerov plan dobro funkcionira. Treba imati određenu razinu financijskih sredstava i onda s time privući što više privatnih financijskih sredstava kako bi ostvarili najbolje rezultate za građane. Hvala vam lijepa na vašem radu i mislim da je ovo vrlo vrijedno istraživanje za nas i barem evo ja se mogu obvezati na to da iz toga izvučemo najbolje prakse, najbolje lekcije i da onda to prenesemo onima koji su odgovorni za eh, osmišljavanje i provedbu projekata. To ću barem napraviti za moju izbornu jedinicu u mojoj državi. Hvala, dopusti mi da postavim jedno pitanje. Nekoliko puta ste spomenuli države članice u kojima imamo najvišu stopu iskorištenosti ovih partnerstva, PPP partnerstva, za upravljanje i provedbu projektima. Smatrate li da postoji neka poveznica između ekonomskog razvoja u regiji u kojoj imamo te PPP gdje to točno imamo te projekte PPP-a? Je li to tamo gdje imamo najviše gospodarskog rasta i najviši stupanj ulaganja ili je to na nekim područjima gdje postoji potreba za ulaganjima te nižu stopu gospodarskog rasta? Dakle, zanima me postoji li tu neka korelacija, postoji li tu neki podaci. Naime, u mnogim slučajevima se PPP predlaže kao opcija za neke projekte ulaganja i obično kada ja to činim onda od regionalnih tijela vlasti i lokalnih tijela vlasti dobijem odgovor da je to vrlo skupo provesti i da to nije za sve. Stoga je to moje pitanje. Što vi mislite o tome? Postoji li tu neka poveznica? Hvala vam. Evo i to su za sad eh, sva naša pitanja upućena vama. Hvala vam na ovim vrlo zanimljivim pitanjima. Prvo da odgovorim na ono što se tiče velikih projekata ili malih ili srednjih PPP projekata. Pa većina PPP-ova uključuju velika infrastrukturna ulaganja, obično se tu radi o velikim kompanijama, ali postoji i nekoliko slučajeva, primjerice u Njemačkoj, gdje je tržište PPP-a više razvijeno na lokalnoj razini i tamo mala i srednja poduzeća i tekako sudjeluju na tom tržištu PPP-ova. Nemamo podatke što se tiče broja stvorenih radnih mjesta, zato što se nismo u ovom izvješću na to usredotočili, ali vjerujem da glavna uprava regio što se tiče završenih projekata barem da bi oni tamo trebali imati podatke o tome. Druga točka ticala se poveznice između regionalnog razvoja i dakle, razine razvoja institucija i korištenja PPP-ova. Naravno da je to problem. Mi smo primijetili da Čak primjerice i Grčka koja mnogo koristi taj model PPP-ova u um, provedbi europskih strukturnih i investicijskih fondova, da se to obično se odvija na nacionalnoj razini, a za grčku vladu je vrlo teško uvjeriti regije da iskoriste te instrumente. Isto vrijedi i za Poljsku i za Hrvatsku. Dakle, to jako visi o ekspertizi koja postoji u pojedinoj regiji i naravno i o podršci koja je na raspolaganju tim regijama sa nacionalne razine. Hvala vam lijepa. Moram doista reći da nam je žao što naši kolege danas nisu ovdje, da čuju vas i vaše objašnjenja, ali mi smo zaprimili vaše izvješće koje smo svima poslali i ako ima nekih pitanja onda ću ja reći kolegama da ih postave vašem timu koji ste pripremili ovo izvješće. Hvala vam lijepa na tome što ste došli i sudjelovali na našem sastanku. Hvala vam ovdje. Onda možemo zaključiti raspravu o ovome te možemo nastaviti sa sljedećom temom. To je dakle razmjena gledišta o na vlastnu inicijativu je priprema naš kolega Andrej Novako, a naslov je kohezijska politika i tematski cilj promicanje održivog prometa i uklanjanje prepreka u ključnim mrežnim infrastrukturama. Članak 9. stavak 7. uredbe o zajedničkim odredbama. Daću riječ gospodinu Novakovu kako bi nam mogao predstaviti e, svoje, svoje gledišta vezano uz ovo izvješće. Hvala vam lijepa što ste mi dali riječ. Počašćen sam što ovdje po prvi put u svojoj karijeri mogu predstaviti 50% cijelog našeg odbora. To je velika odgovornost, moram priznati. Da, dobro, mislim, osim predsjedateljice, naravno. I, iako je naslov ovog izvješća vrlo kompliciran, ja ću dati sve najbolje od sebe. Mislim, Žao mi je, čini, mi se da ipak ima više ovdje članova nego što sam mislio prisutnih na sastanku. Iako dakle je taj naslov složen, ja ću vam e, iznijeti jedno jednostavno svačanje, moje osobno svačanje, zašto mislim da je to važno i zašto sam preuzeo tu inicijativu da radim na tome. Ja sam odrastao u obitelji, u jednom ruralnom dijelu Bugorske, Šire ceste, brži vlakovi, jednostavno znače bolji život. To znači da možete na vrijeme stići na posao, to znači da možete na vrijeme dobiti vašu robu dostavljenu, dakle ako razvijate neki obiteljski biznis, onda se možete osloniti na dobre ceste, na dobru infrastrukturu, na dobar javni prijevoz i na kraju krajeva to i znači da imate veće šanse da vam se ne dogodi nesreća na cestama, zato što je to naravno povezano sa kvalitetom cesta. Dakle, transport je doista gorivo za naše živote, može čak i važnije od poljoprivrede i to je nešto što se tiče svakog člana našeg društva, izravno ili neizravno. I zbog toga mislim da naš pristup prometu nije samo još jedno političko područje, već je to znak kako se ponašamo prema razvoju naše unije. Mislim da u tome ne možemo biti preambiciozni. Ja sam spreman s vama podijeliti nekoliko brojki o tome. Neću vam iznijeti sve brojke, ali čak i polovica njih e, bit će dovoljna da svakoga koji je kritičniji nastojen prema provetu uvjeri u ovo što sam rekao. Dobro je da je Unija pripremila mrežu TNT a razlog za toga je sljedeći. Ako razvijemo našu mrežu TNT-a do 2030. godine, onda ćemo našim građanima ustupiti 10 milijuna radnih mjesta. 10 milijuna više obitelji moći će pokriti svoje potrebe, imati plaće s kojima mogu odgajati svoju djecu. 10 milijuna. Ako to ne napravimo, dakle ako se dogodi suprotno, onda ćemo izgubiti gotovo 2% BDP-a kojeg bismo mogli ostvariti. Dakle, izgubit ćemo 2% gospodarskog rasta barem, a onda to iznosi gotovo pola biljuna eura. Dakle, iznosi su stvarno ogromni ako u tome ne uspijemo. Iako ću se u svom izveću usredočiti na ono što smo mi do sad postigli i koliko su učinkovite bile inicijative i investicije koje smo proveli, ja ću isto tako svu svoju energiju, svu svoju pažnju i sve resurse mojeg ureda posvetiti tome da se u to implementiraju moje ideje vezano uz to kako bi trebala izgledati budućnost ulaganja u transport. Naime, neki signali su dosta zabrinjavajući. Želi se koristiti više kohezijskog novca, eh, premjestiti novac iz CEF-a što dovodi do nestabilnosti, do nepredvidljivosti u našim državama članicama. One trebaju planirati unaprijed kako će postupiti, gdje će naći sredstva s kojima će ulagati u najvažnije projekte koje imaju i mislim da ne bismo trebali tu napraviti podjelu među institucijama, da to bude neko natjecanje između lokalnih tijela, komisije, parlamenta i tako dalje. Ne. Na kraju krajeva tu se radi o europskim obiteljima o njihovim sudbinama. I stoga moramo biti što odgovorni možemo kada se ovome radi. A mislim da trenutno rezultati pokazuju da možemo financirati do jedne trećine svih prihvatljivih projekata e, iz dakle, programa instrumenta za povizanje Europe. Dakle, ti projekti su prihvatljivi, pokazatelji su dobri, ali nemamo dovoljno resursa za to. Znači, ako nam je transport prioritetno pitanje, onda se to mora održavati u proračunu. Moramo naći neko rješenje kako bismo popunili taj jaz u financiranju. No, mislim da resursi koje imamo u okviru ESI fondova bi trebali ostati na istoj razini barem jer, kao što sam rekao, naši gradonačelnici, naši građani kao prvo zaslužuju, a isto tako i očekuju od nas da ćemo ostvariti takve rezultate. Mislim da imamo nekoliko ključnih projekata koje trenutno provodi i financira Europska unija i s kojima možemo biti ponosni da pokažu dobre rezultate. Mnogo manje nezgoda na cestama, što znači da je manje ozlijeđenih osoba ili manje preminulih osoba zbog e, loših uvjeta na cestama. Imamo dobro poslovno okruženje za male i srednje poduzeća s kojima oni mogu rasti, jer a tu želim reći da su mala i srednja poduzeća doista okosnica europskog gospodarstva i da sudjeluju u velikoj mjeri u broju radnih mjesta u Europskoj uniji. Dakle, sva ta poduzeća će imati koriste dobre infrastrukture kako bi mogli prodavati više, kako bi mogli pružiti nešto bolje svojim klijentima. Dakle, gotovo svaki aspekt naših politika, dakle, stvaranje novih radnih mjesta, gospodarski rast, sigurnost na cestama, pa čak i obrazovanje i inovacije. Za sve to je potrebna dobra prometna infrastruktura, a tu bih onda spomenuo nešto što možda nije ovih dana baš jako popularno. Naime, nedavno na različitim konferencijama, na različitim panelima, gdje god, većina ljudi govori da za nekoliko godina nam neće biti potrebno više vozača jer će vozila sama voziti, nećemo morati imati vlakove, zato ćemo imati e, dostavu putem dronova, imat ćemo u potpunosti autonomne avione, dakle ništa nam više od toga neće biti potrebno. I možda sam ja, što se toga tiče, pomalo konzervativniji i tradicionalniji. Ja mislim da, neovisno o tome koliko će digitaliziran postati naš život u idućih nekoliko godina, a sjetite se mojih riječi, uvijek će nam biti e, potrebne veće luke, šire ceste i brži vlakovi. Zato što živimo u materijalnom svijetu. I stoga mislim da ne moramo odustati od naših prioriteta ulaganja u transport i moramo izvući zaključke iz proteklih nekoliko godina, da vidimo gdje moramo postati bolji u budućnosti. Mislim da imamo i nekoliko primjera za to, posebice kada se radi o tim preprekama koje postoje. Postoji jedan lanac država članica koji ulažu u isti prometni koridor, a zadnja karika u tom lancu, zadnja država članica misli da to nije prioritet i stoga ne ulažu u to i onda cijeli lanac onih prethodnih karika je beskoristan. Ne možemo ta ulaganja iskoristiti. Dakle, ako imate vlak koji može voziti 300 km na sat u prvih četiri država članica i kada onda taj vlak treba stići u zadnju državu članicu, onda mora spustiti tu brzinu na 60 km na sat i onda je zapravo beskorisno imati tu brzinu prije ili to barem nije dovoljno učinkovito. Dakle, taj vlak ne može imati konstantnu učinkovitost. To moramo spriječiti, moramo potaknuti države članice da rade na europskim projektima, a to je nešto što se ne događa sa ovom trenutnom pričuvom za postizanje rezultata. Mi smo rekli državama članicama da ćemo imati, tu pričuvu iz nekoliko razloga i te države članice očekuju od nas da ćemo to napraviti. Dakle, ako prije kraja igre promijenimo sada pravila igre, onda mislim da nećemo moći e, postići e, gol i nećemo staviti ciljeve. Naši partneri zaslužuju predvidljivost, transparentnost što se tiče našeg pristupa njima, posebice kad se radi o financiranju. Dakle, barem e, što se mene tiče, bilo kakva prenamjena sredstava treba biti dovedeno u pitanje i mislim da nekoliko mjeseci prije nego što ćemo imati novu uredbu i prije nego što ćemo imati procjenu oko toga kako su do sada ti programi se odvijali, mislim da trebamo ispuniti ona obećanja koje smo dali na početku našeg saziva. Jer inače, barem oni koji su izabrani, bit će odgovorni i morat će na kraju ovog saziva odgovoriti na pitanje što smo postigli, što smo napravili i barem što se mene tiče ja bih se htio suočiti sa onima koji su glasili za moju stranku i za mene, kako bih mogao reći da sam napravio sve što mogu, kako bih im pružio ono što su zaslužili. I mislim da, da, možda po prvi put u povijesti imamo dakle ideje vrijednosti i tako udružujemo države članice, ali iza tih riječi, um, iza zastave, iza himne stoji snažna politika koja ustupa resurse kako bi države članice postale bogatije i kako bi se poboljšali svakodnevni životi građana. Hvala vam lijepa. Hvala, sada ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni. Prvi je gospodin Picula, izvolite, imate riječ. Hvala vam predsjednice, na ću na maternjem jeziku. Zahvaljujem izvjestitelju na inicijativi da prije prezentacije nacrta izvješća održimo ovu razmjenu stajališta i na taj način pripremimo budući rad na iznimno bitnoj temi. Prijevozne usluge i infrastruktura izravno pogoduju građanima i gospodarstvu. Bijela knjiga o prometu tvrdila je da potpora kohezijske politike treba biti usredotočena na održive oblike prometa. Poticanje održivog prijevoza i uklanjanje uskih grla u ključnim prijevoznim infrastrukturama jedan je od 11 tematskih ciljeva kohezijske politike za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Konkretno govorimo o pametnoj mobilnosti, višemodalnom prijevozu, čistom prijevozu i gradskoj mobilnosti dostupna je podrška iz Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda u obliku sufinanciranja projekata. Da bi se tim ulaganjima postigao najveći mogući učinak tijekom ovog predmetnog razdoblja, osobit naglasak stavljen je na potrebu za solidnim strateškim okruženjem. To obuhvaća uvjet da države članice donesu sveobuhvatni prometni plan u kojem se izlaže na koji će način projekti pridonijeti razvoju jedinstvenog europskog prometnog e, područja i transeuropske prometne mreže. Neki od pozitivnih primjera korištenja instrumenata kohezijske politike su recimo 750 milijuna eura uloženih u željezničku infrastrukturu u Češkoj, kojom će se osigurati brža i sigurnija mobilnost. 30 milijuna eura uloženih u željezničku infrastrukturu Mađarske i 17 milijuna i 200 tisuća eura uloženih u željezničku infrastrukturu Poljske. Ipak, jasno, usprkos određenim prioritetima svjedoci smo i brojnih prepreka i problema u ključnim mrežnim infrastrukturama. Osobno dolazim iz zemlje, iz Hrvatske, gdje su problemi najočigledniji upravo u željezničkoj infrastrukturi. Svakako, slažem se s vama, možemo i trebamo puno, puno bolje. Kohezijska politika zato bi trebala i dalje imati tematski naglasak uz istodobno omogućavanje određenog stupnja fleksibilnosti kako bi se uzele u obzir i specifične potrebe svake od regije. Trebamo uzeti u obzir okolnosti u izrazito urbanim i ruralnim područjima, takozvanim regijama koje zaostaju kao što je po mom mišljenju vrlo važno i regijama s trajnim prirodnim ili zemljopisnim ograničenjima. Pri tome mislim na najsjevernije regije s vrlo niskom gustoćom naseljenosti i prekogranične, otočne, planinske i vrlo udaljene regije. Jedino na taj način vjerujem da ćemo ostvariti naš temeljni zajednički cilj, a to je unapređenje i ujednačenost funkcioniranja jedinstvenog europskog tržišta olakšavanjem slobodnog protoka roba, ljudi i usluga na teritoriju Europske unije, ne samo na jednom njezinom dijelu. Radim se budućoj suradnji. Hvala. Thank you. The next shadow Hvala. Sljedeći gospodin Van Hvala predsjednice, ispričavam što sam malo zakasnio, tako da sam eh, propustio dio izlaganja gospodina Novakova, ali siguran sam da ćemo to nadoknaditi i imati jako plodnu razmjenu mišljenja. Kad govorimo o održivom transportu i uklanjanju prepreka, što je jedna od ključnih, jedan od ključnih ciljeva kohezijske politike, onda treba blisko pogledati suradnju na e, CEF-u, instrumentu za povezivanje Europe i EFSU, dakle Europskom fondu za strateška ulaganja. Mislim da trebamo naći način povezivanja RDF-a i CEF-a, što je ključno značanje, jer ako možemo kombinirati više načina financiranja, onda ćemo imati više europskih projekata što stvoriti dodatno e, više dodane vrijednosti i ne smijemo zaboraviti da u sektoru transporta i također sam u odboru za transport možemo imati imat ćemo mogućnost ostvariti transeuropsku prometnu mrežu jer je jako izazovno veliki izazov pronaći svo, sva sredstva financiranje ne samo ključnih koridora, već cjelokupnih e, mreža. Tako da ovdje želim, želim da se mali prekogranični infrastrukturni projekti uključe kao novi prioriteti i moramo imati novu Interreg generaciju projekata nakon 2020. Jer mislim da uz neka E, bespovratna sredstva iz RDF-a možemo pokušati investirati u projekte koji su doista puko potrebni e, u prekograničnoj e, suradnji naših pograničnih regija. Po mišljenju kada je riječ o infrastrukturnim ulaganjima moramo se fokusirati na tri teme, tri stvari. Kao prvo, zagađivač plaća, moramo se više time baviti, moramo imati načine prometa koji su bolji za e, okoliš i mora se plaćati e, cestom, e, cestarine. Europa je jako učinkovita, dakle ovome svemu i moramo se držati tih nekih svojih načela koji su ključnog značaja i nalazi se uostalom i u prijedlogu Europske komisije u međumjerama paketa mobilnosti i cestarine su, tu postoji projekat Eurovinjete. Kao drugo, mislim da tranzicija različitih nacionalnih e, mreža, prelazak s tih nacionalnih mreža u europsku mrežu je jako važno. Kao što smo rekli, prekogranična suradnja često, često na nju države članice ne gledaju dovoljno pozitivno, ali tu stvarno ima već, velika dodana vrijednost. Dakle, bilo bi dobro da se fokusiramo na nepostojeće poveznice i prepreke, jer kad to riješimo, onda ćemo imati stvarno dodatnu vrijednost e, naših e, prometnica u Europi. Zatim, jako važna stvar je načelo koristi ili izgubi. To je uvedeno, use it or lose it, to je uvedeno sa instrumentom za povezivanje Europe i treba nam novi vremenski okvir. Dakle, postoji određen vremenski okvir i ukoliko, na primjer, država članica ne iskoristi sredstva u određenom roku, onda gubi ta sredstva. To je jako važno i za upravljanje sredstvima i za e, korištenje fondova. Dakle, veselim se suradnji s gospodinom Novakovim. Moramo utrati put e, za bolje korištenje i sredstava za e, sektor prometa i stvarati dodanu bolju dodanu vrijednost. Hvala. Hvala, ne vidim gospođu Velinu u dvorani. Tako da ću sada predati riječ gospođi Damato. Gospodine Rope, želite se vi javiti? Ne? Dobro, gospođo Damato, izvolite. Hvala predsjednici. Imam 20 minuta? Ne? Jer bih mogla barem 20 minuta govoriti o ovome. Ovo izvješće bavi se jako važnom tematskom temom za kohezijsku politiku. Jako je važno promovirati održivi transport i raditi na ključnim transportnim infrastrukturama. Ovdje se radi o jako važnim temama za čitav niz ciljeva, ostvarenje gospodarstva bez emisija ugljičnog dioksida, jača i konkurentnost malih srednjih poduzeća i tu potrebno je smanjiti sve veću razliku između ruralnih i urbanih područja. Želim sada reći da je potrebno imati određenu suradnju između cef i strukturnih fondova, iako zadnje informacije od Europske komisije nas donekle i zabrinjavaju, jer ne znam da li ćemo E, s koliko ćemo sredstava raspolagati u kohezijskoj politici, iz kohezijske politike za sektor transporta. A u kontekstu Juga Italije, moje regije, to su regije koje koriste više sredstava strukturnih fondova, to je dakle za takve regije osobito zabrinjavajuća stvar. Postoji postoje različite vrste resursa koje su na raspolaganju za održivi razvoj, no regionalne i lokalne uprave su od 2008. godine predstavile samo šačicu projekata. Dakle, to je zabrinjavajuće tim prije što se tu radi o proračunu 20 milijarda. Dakle, dobro investirati na sinergiji, jer evo uzmemo jednostavan primjer, možemo odlučiti ulagati u električni prijevoz, no ako ne budemo poticali proizvodnju i prodaju električnih e, automobila, ako ne bude punionica i potrebnih infrastruktura, onda taj projekt nema smisla. Dakle, ovaj tematski pristup e, ima za cilj unaprijediti mobilnost ljudi roba u e, najugroženijim e, regijama. Tu treba također i pojačati sigurnost e, i kvalitet života. Dakle, ovi općeniti ciljevi nalaze se u specifičnim programima željeznice, jačanje lučkih sustava i tako dalje. Dakle, praktično gledano, različite države članice, kao što je to konkretno slučaj e, u Italiji i Francuskoj. Dakle, države se slaže s potrebom da se ulaže u nepotrebne i štetne infrastrukture, kao što je to e, brzi vlak koji povezuje Turino, Torino i Lyon, a na jugu imamo velike nedostatke i pomanjkanja. I čak imamo samo na raspolaganju strogi minimum Dakle, tu treba inzistirati na kratkim željezničkim vezama, kvalitetnim. Dakle, u svakom slučaju treba inovirati u transportu i stvarati novi model, društveni model, kako bismo ostvarili koncept eh, inteligentnih nacija koji su temeljeni na inteligentnim tehnologijama i u privatnom i javnom sektoru, a da nikoga ne odbacujemo. Dakle, treba nam društvo u kojem će su građani biti informirani i biti svjesni prednosti tih novih sustava mobilnosti. Dakle, održivost je dobra za gospodarstvo i otvaraju se nova radna mjesta. Naš cilj eh, kao članova odbora regiji, dakle ovim gdje mislim na tematski cilj broj 3 o kojem je već bilo riječ, dakle naš cilj treba biti da globalno razmišljamo o ovom pitanju i favoriziramo javno korištenje i ne smijemo nikad zaboraviti da moramo smanjiti emisije. Dakle, hvala vam što ćemo raditi na mikrogospodarstvu u urbanim centrima. Hvala. Hvala. Ne vidim eh, da se itko više javlja za riječ, stoga ću predati riječ gospodinu Zjuku. Ukoliko sam dobro izgovorila vaše prezime, ispričavam se naprijed ako nisam. Dakle, vi ste predstavnik eh, DG Regio, eh, predstavnik Europske komisije, izvolite. Hvala, dobar dan želim svima. Robert Ćuć, regionalna politika Europske komisije. Dakle, mi pozdravljamo inicijativu za ovaj provedbeni za ovo provedbeno izvješće. Mi se slažemo u biti s vama, dakle tu se radi, jako je važno doći do sinergije između različitih e, instrumenata za financiranje koje je izradila komisija i slično različite službe trenutno razmišljaju i razmišljaju o tome kako je, koji je najbolji način e, u razdoblju poslije e, višegodišnjeg financijskog okvira koristiti ova sredstva i fondove. Koliko kako sad stvari stoje, ono što mogu reći, mislim da je sve pokriveno od strane različitih govornika, dakle, sve najvažnije stvari su rečene, dakle, jačanje transeuropske konektivnosti, lokalni, urbani, javni prijevoz, pametni, e, čisti transport, dakle, kao što rekoh, e, ovo je nešto što dodiruje sve aspekt našeg života i ne možemo samo to ignorirati i reći da će se to eto samo po sebi tehnološkim napretkom e, riješiti. Ne, tu je potrebno intervenirati i koordinirati taj rad, dakle treba vidjeti kako to na najbolji mogući način napraviti i što i kako koordinirati, vidjeti ko se bavi kojim problemima u infrastrukturnim e, e, investicijama, to time treba kvalitetno upravljati. Prekogranični aspekt i dimenzija je naravno jako, jako važna. Dakle, kada se dođe do, kada se izlazi iz jedne zemlje, ta te mreže nastavljaju u drugim zemljama. i sektor transporta, jedinstveni sektor transporta na europskoj razini je naravno savršen način da se zaključi e, jedinstveno tržište. Jedan ključnih aspekata koji je spomenut e, tiče se E, dodane, dodatne uvjetovanosti za cilj sedmi, dakle od, infrastrukture za održivi sektor transporta. To je bio veliki izazov za nas i za države, članice i regije da se razvijaju ti planovi, ali možemo sada reći da su svi ispunili svoje obveze i bili su dorasli zadaći i došli smo do zdravog temelja za razvoj ovog e, vide transporta i to je zasigurno jedan od e, dobrih e, primjera temelju kojeg bi se moglo učiti i vidjeti kako možemo dodatno razviti i jačati ovaj model. Htio bih sad zaključiti i ponuditi našu pomoć i suradnju tijekom rada na ovom izvješću. Još jednom vam hvala. Hvala vama, najviše hvala gospodine Novakov. Izvolite, možete zaključiti u raspravu. najviše hvala predsjednice. Želim zahvaliti na spremnosti i pristupu kolege, kolega iz u Sjeni i predstavnika komisije. Uvjeren sam da je ova prva rasprava bila dobar početak, da smo stvorili dobre temelje kako bismo u svibnju, odnosno na proljeće iduće godine ostvariti dobar rezultat sa dobrim izvješćem. Toliko od mene za sada. Hvala, najviše hvala. Evo, podsjećam vas da očekujemo nacrt vašeg izvješća otprilike u veljači kako bismo ispoštovali vremenski okvir. Hvala vam. Evo, došli smo do kraja dnevnog reda. Odbor regiji sljedeća točka jest eh, odobrenje odluka koordinatora. Možemo li smatrati odobrenim? Nema komentara, dakle odobravamo ih. Zatim razno. Ima li šta pod razno? Ne, nema. Dopust da vas podsjetim da ćemo sljedeću sjednicu održati, da će to biti izvanredna sjednica u Strasburu utorak 12. Eh, prosinca u, od 4 do 5 poslije podne, a sljedeći redovni sastanak održat ćemo u srijedu 24. siječnja cijelog dana se proteže sastanak i 25. siječnja 2018. u jutarnjim satima. Eto, to su moje obavijesti za sljedeći sastanak. Želim zahvaliti prevoditeljima na njihovom e, današnjem radu i ovim zaključujem današnji sastanak odbora regije. Hvala.